Ako nema nikakvih primjedbi, onda se ove rezolucije mogu prenijeti dalje. Dame i gospodo, hvala vam što evo imamo tu četiri, pet kolega koji su ostali do kraja. Zahvaljujem